Sada prvo u ime komisije ima riječ gospođa Jurova. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku da u ime komisije e, držim izlaganje povodom Međunarodnog dana Roma koji smo obilježili prošli petak. Diskriminacija u odnosu na Rome još uvijek je široko rasprostranjena u Europskoj uniji. E, ta diskriminacija povezana je s negativnim stereotipima i stigmatizacijom Roma i e, sve više se širi, a to je povezano sa širenjem radikalizacije i ekstremnih stavova općenito u Europskoj uniji. E, ovaj trend e, dovodi do ozbiljne zabrinutosti. Iznimno je važno da zauzmemo čvrsto stajalište i učinimo sve što je u našoj moći kako bismo stali na kraj ovim negativnim kretanjima koja su nespojiva sa temeljnim vrijednostima koje su važne Europskoj uniji. Europska komisija uspostavila je dobar okvir e, političkih, pravnih i financijskih instrumenata koji ako se dobro provedu mogu dovesti do pozitivnosti pozitivnih rezultata na terenu. Komisija je unaprijedila svoje napore kako bi osigurala dobru provedbu zakonodavstva koje se odnosi na sprečavanje diskriminacije u odnosu na Rome. Komisija poziva države članice da pokažu snažniju političku volju i dugoročnu viziju za borbu protiv diskriminacije i poticanje uključivanja Roma. Uključivanje manjina u obrazovanje, tržište rada i politički život jedan je od glavnih elemenata koji mogu doprinijeti zdravom društvu. Ove godine komisija je pokrenula ciljenu kampanju kako bismo se učinkovito borili protiv stereotipa i predrasuda u odnosu na e, Roma. Rome e, pod nazivom e, Za Rome s Romima. Pozivamo i medije i E, različite razine uprave u državama članicama da u tome sudjeluju. Iznimno je važno boriti se protiv govora mržnje koji je usmjeren na e, romsku manjinu, a to je uključeno u program rada komisije čiji je cilj poticati uključivanje Roma a tu su iznimno važne različite mjere, a ovo je prvi pravni instrument e, Europske komisije koji izrijekom govori o Romima. Europska komisija podržava e, inicijativu Europskog parlamenta da se drugi kolovoz proglasi e, Europskim danom obilježavanja holokausta nad Romima. Naša je dužnost prisjetiti se svih onih e, koji su trpjeli pod nacističkim režimom, a to uključuje i Rome. E, patnja Roma u nacističkim logorima e, strašno je poglavlje u povijesti. Komisija će podržati Europski parlament da se ovaj prijedlog podnese vijeću na daljnje razmatranje. Zahvaljujem. Hvala vam povjerenice. Prije nego što dam riječ kolegama koji su se upisali za sudjelovanje u raspravi, želim nešto istaknuti. U ovoj raspravi nema slobodnog javljanja za riječ i ne, ne prihvaćamo plave kartone. Sada riječ ima zastupnik Holveni. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, čast je i privilegija sudjelovati u raspravi u ime kluba EPP-a. rasprava obuhvaća i socijalne i gospodarske aspekte. Oni su iznimno važni. 2011. tijekom mađarskog predsjedanja imali smo pokretanje projekta strategije Roma. Rome valja smatrati učinkovitim ljudskim resursima Mladi koji dolaze iz ove populacije moraju se nositi sa velikim teškoćama kada pokušavaju izaći iz okolnosti koje su određene strogim tradicijama u njihovom društvu. I ako uspiju u tome, onda se moraju suočiti sa diskriminacijama i predrasudama u društvu. Možemo istaknuti da je ovoj, e, ovoj grupi potrebna posebna potpora kako bi, kako bi uspjeli nadići ove teškoće i komplekse. Društvo treba više poštovati pripadnike ove manjine. Glavna zadaća Europske unije jest stvoriti okvir za posebne programe koji će se baviti ovim pitanjima. I zato se je strategija za Rome tražila od zemalja članica da odbace bilo kakav oblik diskriminacije, segregacije i bilo kakav oblik rasizma. Ovi programi te resursi moraju se financirati jedino ako proizlaze iz zajedničkih odluka. Ukoliko govorimo o održivom projektu, onda moramo obuhvatiti i druge manjine, ne samo Rome. Važno je da se povijest, identitet ovog naroda poštuju potpunosti i da nove generacije rastu sa informacijama i sa znanjima koji se tiču života i kulture 10 milijuna Roma u Europi. Mi ćemo posebnu pažnju usmjeriti na stvaranje jednakih prilika za pripadnike ove manjine. To se odnosi na ulaganje u ove ljude, dakle u ranim eh, danima djetinstva, iako rezultati tih napora dolaze na vidjelo tek u kasnim godinama. To znači davati priliku eh, romskoj djeci da prime pomoć od najranijeg djetinstva. Govorimo o dostupnosti škola, jednako moramo otvoriti vrata crkava kako bi duh e, solidarnosti dospio do ovih ljudi. Moramo se ponositi inteligencijom Roma i dajmo priliku mladim Romima da ostvare uspjeh i stvorimo uvjete kako bi oni mogli raditi u našem društvu. Imamo prilike Imamo prilike vidjeti programe pomoći romskim studentima, ono, sudjeluju znanstvenici, učitelji, umjetnici. Zajedno smo započeli e, rad na ovom projektu i nastavimo zajedno. Um, Hvala vam lijepa. Riječ ima zastupnica Post. Izvolite, pet minuta. Tak, Eh, Hvala lijepa. Prošle godine smo raspravljali o rezoluciji kojom smo prepoznali govor mržnje prema Romima. Govorili smo o obilježavanju stradavanja Roma u drugom svjetskom ratu. Tu smo kao parlament pokazali jasno smjer kojim trebamo ići ako bismo se borili protiv diskriminacije Roma u Europskoj uniji. Na koncu e, prema njima valja postupati kao prema ljudskim bićima. Govor mržnje je sramota za Europu. U vijeću i u komisiji svi se slažu da se moramo boriti protiv govora mržnje svim sredstvima, ali sada moramo početi govoriti o praktičnim aspektima. Nije dovoljno spominjati socijalne mjere. Moramo se boriti protiv, ovih, ovog oblika rasizma i to moramo učiniti u svim porama društva. Parlament je istaknuo dvije, dva važna elementa za ovu raspravu. Prije svega što vijeće može učiniti kako bi se osiguralo da zemlje članice poduzmu potrebne mjere kako bi se borili protiv oblika rasizma naspram Roma. Vijeće i zemlje članice moraju zadati ambiciozne i točne ciljeve za svoje djelovanje koji će se potom ocijeniti. U suprotnosti ništa se neće dogoditi. Komisija treba stvoriti visokog visoko predstavnika za pitanja rasizma kako bi se borio protiv rasizma na svim razinama u Europskoj uniji. Rasisti ne smiju ući u parlament. Možete li potvrditi da će dan sjećanja dakle, na e, Roma, biti drugi kolovoza. Prošlog tjedna smo proslavili Međunarodni dan Roma i Međunarodni tjedan Roma. Imali smo veliku potporu u svim političkim klubovima za ove aktivnosti, održana rasprava sa članim ljudima klubova, e, predavanja, seminari. Međutim, na koncu, unatoč svim nacionalnim strategijama, zaključak je bio da još nismo uspjeli uključiti pripadnike ove manjine na nagovarajući način u društvo. Moramo raditi na širokom frontu, pozabaviti se društvenim pitanjima i vidjeti koje, koje mjere valja poduzeti. ljudi izražavaju e, osjećaje protiv Roma. Ja sam se sama susrela e, s takvim izjavama, to sam čula e, i tijekom sastanaka koje smo održali, vidjela sam i određene video materijale gdje se Rome smješta u u kampove gdje nemaju e, pristupa e, zdravstvenim uslugama, ne mogu potražiti e, posao. Ta situacija je grozna. Moramo djelovati s mjesta jer u suprotnosti ćemo se naći u doista nepodnošljivoj situaciji. Izgrozit ćemo svijet onime što smo dozvolili da se dogodi. Možemo li mi u EU imati 10-12 milijuna ljudi koji žive ispod granice siromaštva na ovaj način. Što možemo poduzeti? sigurno ne možemo čekati da desnica iskoristi pitanja povezana sa ovom društvenom skupinom. političke stranke, političke stranke se ne bave ovim pitanjem i ovo je sada rezultat toga. Mi kao klub socijalista i demokrata odredili smo program, zauzeli stajalište ovom pitanju i nećemo prihvatiti status quo. Htjela bih e, zahvaliti svim političkim liderima koji su sudjelovali u spomenutim raspravama. Svi su se složili da ova pitanja treba biti visoko na političkoj agendi. Zato bih htjela pozvati komisiju da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem i da počne djelovati. Nije prihvatljivo da 2016. ne poduzimamo ništa. Potrebno je početi sa djelovanjem. Hvala lijepa. Hvala lijepa, zastupnice Post. Riječ ima zastupnica Žitnanska, izvolite. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Hvala lijepa. Slovačka je jedna od evropskih zemalja u kojoj je romska manjina e, mnogobrojna. Govorimo o 9% stanovništva. Oni uglavnom ovise o našem sustavu socijalne pomoći, žive ispod granice siromaštva i slučavaju se sa stereotipima. Romska djeca često idu u posebne škole. Mnogo Roma je izgubilo nadu da će pronaći radno mjesto. Bez obzira na raspoloživost e, financijskih sredstava, vlada nije u stanju integrirati ove ljude u društvo. Nevladine organizacije, crkva, predstavnici civilnog društva trebaju odigrati svoju ulogu i pozabaviti se ovim pitanjem. I zato je važno osmisliti uvjete u kojima to učiniti. Prošlog tjedna Odali smo počast Janceu Buleu koji je postao e, liječnik, koji je započeo, koji je osnovao kongres Roma i to je bila prilika da se proslavi Međunarodni dan Roma. Gospodin Cebula je bio uvjeren da će nam integracija e, omogućiti da se uklone prepreke između Roma i ostatka društva. Nema veze jesmo li rođeni sa invaliditetom ili zdravi, jesmo li rođeni bogati ili siromašni. Ovi ljudi često teško izlaze iz začaranog kruga i odgoda rješavanja ovog pitanja im donijet nesagladive posljedice za sve i dovesti će do radikalizacije. Hvala lijepo, zastupnica Mlinar. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Klub ALDE pozdravlja ovu raspravu povodom Međunarodnog dana Roma. Slaviti romsku kulturu stavlja prvi u prvi plan i sa diskriminacijom s kojima se suočavaju ovi ljudi u svom životu. Želim vas sve podsjetiti da je nediskriminacija jedan od, jedna od temeljnih načela Europske unije. Međutim, mnogo toga se još mora učiniti u boru protiv stereotipa. Međutim, i da bi se podržala njihova socioekonomska integracija. To je ključ za postizanje jednakosti za sve. Europska unija i zemlje članice se zalažu za ova pitanja, međutim koliko pogledate stvarnost, onda vidite da ne ispunjavamo vlastite standarde. Segregacija, izbacivanja, nemogućnost pristupa sustavu zdravstvene zaštite, tržištu rada ne može biti više tolerirano u Europskoj uniji. Ne možemo biti zadovoljni s nacionalnim strategijama za integraciju Roma koje su samo mrtvo slovo na papiru. Europski parlament bi se trebao dalje uključiti, zauzeti proaktivnu ulogu, nadzirati, vidjeti koliko se te strategije primjenjuju i sa razine troškova te sa, e, te sa razine konkretnih uspjeha. Imamo zajedničku govornost za djelovanje, moramo se osigurati da se temeljna prava poštuju vezana za sve. Hvala lijepa. Zastupnica Ernst, izvolite. Der internationale Međunarodni dan eh, Roma nije prikladan eh, za popodneva folklora i poluprazne dvorane, a to je ono što ovdje vidimo. Moramo doista eh, razumjeti i biti svjesni toga da Romi već stoljećima žive u Europi, a mislim da je E, da su stoljeća, šest stoljeća, e, da je to dovoljno da bismo ih počeli doživljavati kao kolege ili kako kaže ljevica, e, kao prijatelje. To nam ne pada teško, jer Romi su doista građani svijeta i ni u kojem trenutku nisu pokrenuli neki rat. U mnogim zemljama na svijetu Romi obogaćuju društvo, to su činili i to čine i danas. Kao što je kanadski pisac Ronald Lee e, i, ili Harry Stojka, austrijski glazbenik ili e, pjevačica Marijane Rosenberg e, i mnogi drugi koji su stradali u nacističkim logorima tijekom drugog svjetskog rata. U zadnjih nekoliko godina puno sam razgovarala s Romima i uvijek iznova su mi govorili jedno te isto. Mi želimo nešto vrlo jednostavno. E, ne želimo niti vlastitu državu, niti inzistiramo na nekoj vjeroispovijesti. Mi naprosto želimo biti u stanju živjeti tamo gdje živimo. Želimo živjeti kao i svi drugi, imati obitelj, raditi, e, živjeti i umirati. Ne želimo nikakve posebne povlastice E, želimo da se s nama postupa ravnopravno, želimo imati jednake šanse e, i želimo biti u situaciji da se ne bojimo reći da smo Romi. A danas je situacija takva da uvijek iznova treba ponavljati da su Romi ljudi kao i drugi e, i oni nisu kriminalci niti kradu bijelu djecu. Međutim, ono što se događa u Njemačkoj je da se vraćaju Kosovo gdje ne postoji mogućnost e, za e, dostojan život e, i ima jako puno toga što se čini, a što je previše za njih jer vlada rasizam diskriminacija i u takvom svijetu boriti se za dostojan život i za ravnopravnost e, uopće nije jednostavno. To nije lak zadatak e, za udruge koje se bave ovim pitanjima i upravo zato e, želim zahvaliti na svim onim aktivnostima i želim zahvaliti svima onima koji se bore za ravnopravnost Roma. Eh, ovdje bih spomenula i eh, centar za Rome u Göttingenu, eh, razne druge inicijative za Rome u Srbiji, Kosovo, Rumunjskoj, Španjolskoj i drugdje. Uvijek iznova radi se o inicijativama kojima se žele uključiti Romi i oni ne govore toliko o tome, oni to naprosto rade i ne postavljaju nikakve preduvjete. Dovoljno je biti čovjek. Hvala. minute izvolite. Hvala, draga povjerenice, dragi kolege. A prije svega, e, dragi Romi širom Europe. Međunarodni dan Roma dan je za obilježavanje e, užasa i progona s kojima su Romi suočeni već stotinama godinama u Europi ali također je ovo da, trenutak da se suočimo s nepravdama s kojima se e, Romi suočavaju svakoga dana. Ali trebamo biti svjesni da smo mi odgovorni. Odgovorni smo za stvaranje inkluzivne Europske unije za borbu protiv, protiv ciganskih osjećaja i borbu za ravnopravnost svih. I danas možemo učiniti nešto da se stvari promjene. Možemo oblikovati politike za borbu protiv diskriminacije. Možemo stvarati društvo koje daje iste šanse u pogledu stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja i zdravlja. Čini se da strukturni fondovi Europske unije su neki od instrumenata koje e, imamo na raspolaganju da to postignemo, ali trebamo ići i korak dalje, jer borba protiv diskriminacije ne završava e, samo s definiranjem politika. Treba e, isto tako ući vrlo duboko u naše društvo. Jedan primjer 11 milijuna Roma živi u Europskoj uniji. Postoji velika, e, velike razlike u toj e, raznolikoj e, zajednici. Kad pogledamo novine, prikazuju se stereotipi o Romima. Time se ne njeguje raznolikost i to nije korak za borbu protiv proticiganskih osjećaja u Europi. I na kraju, u mojoj borbi, zajedno s romskim aktivistima, Zahvalna sam na tome što či, začinim i hvala Europskoj komisiji što se bori na ovaj način za jednaka prava. Koristim ovu priliku e, da kažem da ne želim da mi se više zahvaljuje. E, zato što mi trebamo biti zahvalni zbog bogatstva koju romska kultura donosi u Europi. E, romski aktivisti su snažni u europskim raspravama i hvala svim Romima koji su otvorili svoje domove, E, koji su e, e, mi dopustili da budem dio njihove borbe. David, Ivana, David, hvala vam što ste mi dopustili da se rame uz rame borim protiv protociganskih osjećaja i za ravnopravnost u Europi. To mi je velika čast. Hvala. Hvala, gospodin Carver. Imate minutu i pol. Sjećam se raz, razgovora s ocem. Sine, nikad ne zaboravi tko si i otkuda dolaziš. U protivnom, nikad nećeš biti iskren prema sebi. E, otac je bio cigan, ciganin i rođen je u e, ciganskom naselju. E, on je bio vrlo pametan, iako je bio neobrazovan, učio je tijekom života. Kao britanski parlamentarac romskog podrijetla, Svjestan sam e, da Romi žive na marginama britanskog društva. Susreo sam se s predstavnicima e, različitih e, svjetskih udruga Roma u Londonu. I isto tako sam napisao dopis zato što sam zabrinut zbog promjena u britanskom zakonodavstvu u pogledu pravnog statusa Roma. Isto tako E, isto sam tako e, primijetio da e, Romi nisu zastupljeni u komemoracijama vezanima uz genocid nacista, unatoč tome što ih je milijun i pol stradalo. I vlad, britanska vlada i britanski parlament moraju se suočiti s ovim izazovom, a ne stvari stavljati pod tepih. Hvala. Domna komisar, you have the floor gospođo povjerenice, izvolite. Hvala vam na ovoj inspirativnoj raspravi. Mogu potpisati sve što ste rekli i moram se sjetiti brojnih stvari koje ste spomenuli. Gospođa Soraja Post rekla je da trebamo puno toga napraviti i to trebamo učiniti sada. Mislim da je situacija zapravo još gora. Mi već puno činimo i već smo dosta toga učinili, ali zapravo stvari ne funkcioniraju zato što je očito da se situacija ne popravlja, već se zapravo stanje pogoršava. I zapravo pogoršava se ozračje u Europi i raste netolerancija. Romi su zapravo gotovo prvi na tapeti eh, onih koji napadaju različite zajednice njima, njih se ismijava i um, najviše su pogođeni uh, ovakvom atmosferom u društvu. Stoga moramo raditi bolje. I razmišljam intenzivno o tome gdje su prepreke, zašto ne uspijemo postići bolje rezultate za um, u pogledu uključivanja naših romskih sugrađana. Mislim da su tu tri problema. Prvi problem je to što zapravo moramo djelovati e, na različita područja, socijalna zaštita, zapošljavanje, obraz, obrazovanje i zdravstvo. E, sve to trebamo omogućiti djeci i obiteljima s djecom. I bitno je da različita ministarstva pokrivaju ove stvari u svojim sektorima. I to je nešto što se već odražava u nacionalnim strategijama i nadamo se da ćemo to uskoro i riješiti. Drugi problem je to što čini mi se da ovu politiku um, oblikujemo za Rome, ali ne uključujući ih Mislim da ih moramo više angažirati, uključiti, jer se to ne može raditi bez njih. I mislim da je nužno poduprijeti e, više nevladine udruge, lokalne zajednice koje su u svakodnevnom kontaktu s Romima. I ja ću uvijek kritizirati e, jednogodišnje ili kratkoročno financiranje nevladinih udruga jer ne rade samo takve udruge za Rome. E, problem, dakle stalni problem su financije. Oni stalno traže novac za financiranje svojih aktivnosti, stoga moramo poraditi na financiranju nevladinih udruga. Trogodišnje financiranje bilo bi korisnije, pomoglo bi održivosti njihovih projekata. I posljednji problem koji uočavam je to što e, bi europska sredstva trebalo bolje koristiti. Opet, radi se o kratkoročnim projektima, a potrebno je djelovati dugoročnije kako bi se promijenilo stanje, jer e, pred nama nije neki trivialni zadatak. Mi želimo e, promjenu stereotipa, želimo dokidanje predrasuda u društvu, a to je nešto što se ne može postići kratkoročno, odnosno u kratkome roku i odabirom krivih instrumenata. Stoga trebamo zajedno raditi na ovome i trebamo biti dovoljno hrabri da bismo priznali da ono, ovo što do sad radimo nije dovoljno dobro i trebamo biti dobri, bolji. Hvala, gospod.